Bueno, buenas eh, Quiero en primer lugar dar Hvala vam puno. Prije svega želim eh, pozdraviti predstavnicima koji su nam se pridružili. Željela bih eh, zahvaliti na poslu koji ste obavili, prije svega gospodine Plenković, i imate riječ. Hvala vam e, e, puno e, predsjednici, znači pod odboru za ljudska prava. Zahvaljujem isto tako i članovima kampanje Djeca ne vojnici. Prije svega vas želim pozdraviti ovdje u Europskom parlamentu i pozdraviti vas u ime odbora za vanjsku politiku vanjske poslove, posebno u ime predsjednika Hermana Broka koji danas nije mogao biti s nama. Pa je e, me zamolio da osobno e, pošaljemo njegov, e, vam uručim njegove pozdrave i zahvalu za rad koji ste obavili. Jako je važno da si svi podsjetimo na E, dvije važne brojke vezane uz puno brojke koji, e, koje se pojavljuju što se tiče e, vojnika djece. Unatrag deset godina dva milijuna djeca su bili unovačeni, a skoro tri tisuće vojnika 300 tisuća vojnika djece je prošle godine bilo u raznim vojskama. Možemo reći da promocija i zaštita e, prava djece je jedan od prioriteta e, promocije ljudskih e, prava, posebno unutar vanjske, vanjskog djelovanja humanitarne pomoći. Imamo isto tako cijeli niz e, djelovanja što se tiče raznih aspekata Europske unije. Imamo multilateralnu suradnju, isto tako operacije e, raznih aspekata, isto tako obuka i e, kampanje za podizanje svijesti. Zbog toga bih želio čuti od gostiju danas u kojoj mjeri Europska unija i Ujedinjeni narodi zajedno rade na tim pitanjima na koji e, način oni uspiju zapravo uspostaviti ovu duboku komplementarnost što se tiče korištenih instrumenata. Isto tako, e, kako bismo dublje mogli povezati naše akcije u budućnosti što se tiče zaštite djece vojnika. Mi e, slavimo ove godine godišnjicu potpisivanja konvencije o pravima djeteta i možemo reći da ovo što smo vidjeli na videu zapravo ulazi u srce ovog pitanja. Možemo reći u mnogim regijama u svijetu, u vojnim sukobima djeca se koriste i to zbilja dovodi do najnepoželjnijih posljedica i e, zapravo životnih putova mladih muškaraca i žena koje, koji ne proživljavaju djetinstvo na način koje djeca u Europskoj uniji u zapadnom svijetu proživljavaju. Zbog toga treba postojati globalna akcija što se tiče same koordinacije djelovanja i zbog toga zahvaljujem predsjednici gospođi Valenciano na ovoj inicijativi. Također zahvaljujem svim gostima danas e, na poslu koji su obavili što se tiče ovog pitanja. Isto tako vam želim zahvaliti u ime Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Hvala vam gospodine Plenkoviću. Sada ću dati riječ e, gospođi Leli Zerogvi koja je posebna predstavnica e, Ujedinjenih naroda za djecu pogođenu oružanim sukobima. Gospođo predsjednice pod odbora za e, prava čovjeka, gospodine predsjednice, predsjedniče odbora za vanjske poslove, dame i gospodo, e, članovi parlamenta, dragi i poštovani gospi. gosti. Prije svega bih željela izraziti moju duboku zahvalnost na organizaciji ove rasprave vezano uz kampanju djeca ne vojnici mi mi želimo da se zaustavi znači novačenje i korištenje djece od strane vladinih vojnih snaga i to do kraja 2016. godine i reći ću zašto. Isto tako e, želim e, zahvaliti na interesu što se tiče zaštite djece. Isto tako želim zahvaliti Europskoj uniji i državama članicama za na njihovoj podršci. Uno, e, Europska unija i države članice su uvijek javno podržali e, e, ovu, ovu kampanju što se tiče djece i isto tako su uvijek branili E, sve ono što je postignuto u okviru e, sustava e, Ujedinjenih naroda i civilnog društva za, zaštićivanje djece u okviru sukoba. Možemo reći da sva djeca u zonama sukoba imaju nešto zajedničko. Oni godine, ako ne i cijeli život, se pokušavaju oporaviti, od trauma rata. Njihove oni pate i fizički i psihički i emocionalno i socijalno. Moj mandat je e, kreirala glavna skupština Ujedinjenih naroda nakon objavljivanja 1996. izvješća Graca Mašela u utjecaju e, oružanih sukoba na djecu. I zapravo taj izvještaj je pokazao koliko je široka, široko to korištenje e, djece u oružanim sukobima i pokazala isto tako e, koliko su teške posljedice identificiralo djecu kao žrtve tih e, e, sukoba E, možemo reći da je ovaj izvještaj zapravo bio poziv e, međunarodne zajednice da zapravo djeluje i ojača mehanizme zaštite djece. Od 1999. godine sustavni angažman vijeća sigurnosti je zapravo stavio na svoj dnevni red e, zaštitu djece pogođene oružanim sokobima kao svoj prioritet. I isto tako vijeće sigurnosti je stvorilo zbilja solidan zakon zakonodavni okvir i isto tako instrumente kako bi se e, dokumentirali, prokazali i odgovorili na kršenja vezano uz djecu. Prije svega e, vijeće je definiralo šest e, teških kršenja što se tiče djece u periodima sukoba. Prije svega regrutiranje i korištenje djece, zatim ubijanje i osakačivanje djece isto tako seksualno nasilje, otmice, napade na škole i bolnice i isto tako osoblje takvih institucija, te također oduzimanje pristupa humanitarnoj pomoći. Radi se o najtežim kršenjima koje pronalazimo u svim sukobima. Vijeće je nakon toga usvojilo rezolucije i tražilo se Ujedinjenih naroda E, napravi više stvari. Prije svega da sakupi i provjeri informacije e, gdje će se reći gdje i na koji način su djeca pogođena oružanim sukobima, te da se koriste te informacije kako bi pripremili i e, napisali godišnje izvješće vijeću sigurnosti. Vijeće je isto tako tražilo da se imenuje i identificira znači e, stranke u e, oružanim sukobima koji koriste i regrutiraju djecu koji isto tako ubijaju sakačuju djecu koji seksualno e, maltretiraju djecu koji napadaju škole i bolnice isto tako vijeće je zatražilo da se osmisli konstruktivni dijalog sa vladama i oružanim skupinama na određenoj listi kako bi se osmislili akcijski planovi E, da se e, prevenira i e, okonča kršenje prava djece. Možemo reći da ovi akcijski planovi imaju cijeli niz zbilja opipljivih pipljivih mjera i radi se o savjetima e, državama što zapravo mogu napraviti i imamo znači uključene strane na listi mjere koje te e, strane moraju uključiti kako bi e, zbilja oslobodile djecu vojnike isto osigurali njihovu integraciju ali isto tako stvorile mehanizme za prevenciju i korištenje djece vojnika, isto tako prevenciju teških kršenja. Za izvršenje mog e, mandata moj ured e, usko surađuje sa cijelim sustavom e, Ujedinjenih naroda, a UNICEF je naš glavni partner. Mi smo danas skupa ovdje. No isto tako radimo i s partnerima civilnog društva i ovdje imamo predstavnike. Isto tako radimo sa regionalnim organizacijama, sa Europskim parlamentom, isto tako pod regionalnim organizacijama. Isto tako imamo podršku cijelog niza zemalja koje su više angažirane. Neke zemlje se nalaze u Europi Europska unija u tom smislu je vrlo važan partner. E, što se tiče terena, možemo reći da je provedba akcijskih planova koordinirana u okviru posebnih tax force e, zemalja koje, e, kojima pod predsjeda najviša institucija predstavnika UN-a u toj zemlji i predstavnik UNICEF-a. E, sada e, na našem dnevnom redu imamo 23 situacije oružanih sukoba koji su znači upisani u dnevni red mandata i tiču se e, djece uključene u oružane sukobe. Imamo znači popisanih 59 stranaka u određenih oružanih sukoba vezano uz ove kriterije koje sam spomenila, a osam se tiču sigurnosnih snaga vlade, a 51 e, akter je nedržavni akter. Od tih 23 situacije oružanih sukoba moram, imamo tri glavne krize, uključujući skupine kao Izil ili Boko Haram E, vidjeli smo što se događa s djecom, ali to je zapravo na neki način samo vrlo mali dio onoga što zapravo djeca e, e, proživljavaju. oni te grupe koriste taktike ekstremnog nasilja i djeca su izravne ili neizravne drštve. Kao što je već rečeno, ove E, godine tek nekoliko dana unatak smo e, proslavili 25. godišnjicu konvencije o pravima djeteta. Ta e, trebamo zbilja vidjeti da je velik put kojim smo prošli kako bismo zaštitili djecu. E, ratificirajući konvenciju 194 e, zemlje su priznali da djeca imaju prava i da isto tako države e, imaju obvezu zaštititi tu djecu i zaštititi njihova prava no e, napretak koji je postignut unatrag 25 godina je ipak nejednak u vrijeme sukoba djeca i dalje su ubijana, sakačena, regrutirana i korištena od strane e, snaga, oružanih snaga i nemaju pristup ni zdravstvu niti obrazovanju. Bez obzira svih e, naših napora zaključci Grasa Mašela još uvijek su vrlo aktualni nažalost. E, tijekom svojih putovanja u zemljama gdje se događaju oružani sukobi ja vidim vidim da djeca moraju napuštati svoje e, domove ponekad bez svojih familija. E, dolazim iz e, Južnog Sudana, bila sam tamo i susrela sam jednog malog dječaka koji je se jednostavno u tom sukobu našao u loše vrijeme, u ložem trenutku. Nakon što je bio ranjen, nije dobro hodao i jednostavno nije znao gdje mu se nalazi E, obitelj. Za dijete je to zbilja strašno i tragično, no on je ipak ponovo pokušao izgraditi svoj život i svoje zdravlje u e, centru za djecu koju podržava, podržavaju Ujedinjeni narodi. I on je dio zapravo onih koji imaju sreću da ih netko zbrine na takav način, a svi nemaju uvijek e, tu sreću da, ih tako, da tako budu zbrinuti. Dragi kolege, dame i gospodine, gospodo. E, usprkos e, svih e, izazova, naši angažmani vezani uz to da želimo zapravo što se tiče svih strana isključiti regrutiranje i e, korištenje djece da smo postigli određene rezultate. Ja sam radila dvije godine e, tijekom ovog mandata i možemo reći da je jedan konsensus se pojavio među vladama da jednostavno se, djeca ne smiju biti dio oružanih vladinih snaga. E, osnađena tim konsenzusom pokrenula sam kampanju Djeca ne vojnici zajedno sa UNICEF-om kako bismo okončili regru rekrutaciju i korištenje djece e, od strane e, vojnih snaga vlada i to do kraja 2016. godine. U trenutku pokretanja kampanje osam vojnih vladinih snaga bile su na popisu u aneksu godišnjeg izvješća glavnog tajnika o E, djeci i regrutiranju i korištenju djece. Radi se o zemljama Afganistanu, Čadu, Demokratskoj republici Kongu, Mijamaru, Somaliji, Južnom Sudanu, Sudanu i Jemenu. Ove vlade su bile s nama u trenutku kad smo pokrenuli kampanju kako, kako bi se obvezali da e, e, da postignu ciljeve kampanje. Ne znam da li su u svakom, neki predstavnici ovdje, želim im u svakom slučaju na tome zahvaliti. Sedam zemalja potpisali su akcijske planove sa UN-om kako bi e, okončili, isto tako prevenirali regrutaciju e, i korištenje djece u vojnim e, snagama. Te vlade su znači željeli u svakom slučaju okrenuti e, stranicu, a Ujedinjeni narodi že imaju ekspertizu kako bi ih podržali u njihovim naporima. Ja sam se osobno obvezala zajedno sa UNICEF-om i drugim partnerima kako bi te žen, zemlje zbilja imali pristup i resursima i tehničkoj pomoći kako bi ne samo napredovali nego isto tako i nadopunili provedbu tih plan, e, akcijskih planova e, u, u roku od dvije godine. Mislim da je to zbilja izuzetno važno i suštinski. E, devet mjeseci nakon e, pokretanja kampanje mi smo zbilja ostvarili veliki napredak. U svinbnju vlada Jemena je potpisala akcijski plan sa Ujedinjenim narodima sa e, punim podrškom UN-a Čad je isto tako ispunio sve zahtjeve što se tiče akcijskog plana i nacionalna vojska je skinuta sa liste glavnog tajnika. To su zbilja konkretni rezultati. Vlada Afganistana je usvojila plan rada za e, ubrzavanje provedbe svog akcijskog plana. Znači taj e, plan rada zapravo definira što se treba napraviti i to je i za Ujedinjene za države članice, zbilja su smjernice što možemo napraviti. Mijanmar isto tako napreduje u provedbi svog akcijskog plana i oslobodio je 373 e, djeteta ove godine. To je izuzetno važno. Somalija je ustanovila mehanizme za transferiranje UN-u djece koje su e, bili u, njihovim, u njihovoj vojsci. Isto tako stvorila jedinice za zaštitu djece u u okviru svojih oružanih snaga. Vlada Sudana se e, službeno obvezala da provede svoj akcijski plan. Službena e, ceremonija za pokretanje kampanje se održala 29. listopada i ministar e, obrane je javno objavio da će se provjeravati znači dob vojnika u svim kasarnama sudanske vojske narodnog oslobođenja oslobođenja. E, što se tiče Republike, Demokratske Republike Kongo, e, vlada je znači e, E, je e, imenovala osobnih, e, osobnu predstavnicu šefa države. I isto tako smo dobili upravo jedan detaljni, jedno izvješće vezano uz mjere koje su poduzete u svi, lipnju 2013. godine. Što se tiče e, Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kao i vijeće, glavna skupština un su snažno podržale te kampanje. Isto tako i Arapska liga i Afrička unija i želim vam osobno zahvaliti na tome. Ja sam ohrabrena tim napretkom, isto tako i dinamikom same kampanje. No e, za dvije godine kampanja će se završiti i još uvijek je pred nama veliki posao kako bismo zaštitili djecu da ne budu regrutirati u e, oružane vladine snage tih zemalja. Ne treba zaboraviti da e, u zemljama u kojima govorimo sedam zemalja postoje 32 oružane skupine koje su na listi. Znači ne govorimo samo o sedam vlada e, koji su stvorili jedan okvir, nego oni isto tako moraju eh, eh, raditi sa 32 oružane snage kako bismo znači okončali regrutiranje djece moramo e, prije svega raditi skupa i moramo njima na raspolaganju staviti, raspolaganje staviti i resurse i našu stručnost i ekspertizu. Drage dame i gospodo e, parlamentarci, dragi gostu, kako bi nam e, pomogli da bolje zaštitimo djecu u e, oružanim sukobima isto tako bolje e, postignemo ciljeve. Ja želim da e, Europska unija i dalje pokazuje snažni politički angažman. Prije svega to se mora pokazivati na terenu kroz vaše ambasade u zemljama koji su dio kampanje, ali isto tako i drugim zemljama koji su e, pogođene ovim problemom problemom oružanih sukoba i djece. Isto tako, Europska unija na terenu mora osigurati koordinaciju i e, e, podršku kroz te e, takozvane task force e, kako bismo e, imali provedbu akcijskih planova e, na terenu. Isto tako, Europska E, unija mora pomoći u najskupljoj i najdužoj etapi e, ovog procesa plana, e, akcijskih planova, a to je reintegracija bivših djece vojnika, a to se treba postići kroz obrazovanje, obuku i isto tako zapošljavanje mladih, isto tako psihosocijalnu pomoć. Europska unija isto tako treba pomoći kako bi snažili pravosudni i administrativni sustav kako bi oni koji su prekršili prava e, djece jednostavno bili kažnjeni. I tako ćemo okončati ovaj začarani krug i kršenja. E, žalbeni sud e, među je potvrdilo znači e, u procesu Bonga e, svoju osudu. Isto tako E, Europska unija mora isto tako biti i partner sa drugim e, međunarodnim organizacijama, regionalnim organizacijama, na primjer e, Afrička unija i mislim da u vašu suradnju morate to uključiti. Isto tako ako je to moguće, Europska unija mora poduzeti korak pri vladama, ali isto tako treba poticati i druge stranke u tom procesu kršenja kako bi za zapravo završilo kršenje e, kršenje prava djece. Ova kampanja nam daje mogućnost da zajedno okončamo naše korake kako bi utjecali na tisuće, e, utjecali na tisuće života djece i nadam se da nećemo propustiti ovu priliku. Hvala na pažnji. Hvala, hvala gospođi e, E, a sada ćemo dati riječ gospođi Joka Brandt, zamjenici izvršnog direktora UNICEF-a. Hvala lijepa. Dozvolite da na samome početku se pridružim zahvalama koje je izrekla Lela Europskom parlamentu, posebice pod odboru za ljudska prava koji je organizirao ovaj važan događaj. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što imam prilike biti ovdje uz dva snažna partnera, posebice predstavnicu glavnoga glavnog tajnika Ujedinjenih naroda vezano uz pitanje djece i oružane sukobe, kao i ostale partnere. E, zaista pozdravljam ovu priliku da se pitanje novačanja djece za oružane sukobe približi Europskom parlamentu i zastupnicama u Europskom parlamentu. Zamislite samo, pripremili ste se za školu, E, pozdravili ste prijatelje i uopće niste svjesni činjenice da se te večeri nećete vratiti kući zato što ste završili u učionici gdje su vas i vaše prijatelje e, jednostavno oteli i odveli primjerice u vojni kamp gdje će vas držati mjesecima gdje će vas buditi u tri ujutro i hraniti samo tri puta tjedno zamislite tada kako bi vam bilo da vas se prisiljava da idete na prvu crtu bojišnice E, i da vam se daje izbor da ili ubijate ili da vas se ubije. Naravno, nama je gotovo nemoguće zamisliti se u ovakvom strašnom scenariju, ali to nije teško primjerice za Davida koji je proživio tu priču, ovo je njegova priča. Ima 16 godina, živio je u Južnom Sudanu. David i deseci tisuća djece vojnika poput njega razlog su zbog kojeg smo danas ovdje. Prije manje od dva tjedna proslavili smo 25. obljetnicu potpisivanja un konvencije o pravima djeteta. To je konvencija koja sadrže čitav niz načela koja nas drži, drže odgovornima za dobrobit naše djece, koja svoj djeci, neovisno o spolu, etničkoj pripadnosti, gospodarskom statusu, vjeroispovijesti ili zdravstvenom stanju, jamči pravo na obrazovanje i zaštitu no prepoznato pravo nije južno i pravo koje se poštuje. Pozitivna promjena postiže se ne samo snažnim riječima, već i praktičnim djelovanjem. Stoga UNICEF zaista cijeni nastojanja Europske unije da ne samo promiče i štiti dječja prava općenito, već posebice e, činjenicu da štiti i promiče prava djeteta da ne sudjeluju u oružanim sukobima te daje podršku ovoj kampanji. Zahvaljujemo Europskom parlamentu na usvajanju nedavne rezolucije koja stavlja naglasak na činjenicu da djeca trebaju biti u samom središtu programa za razdoblje nakon 2015. godine. Također, osuđuje nasilje nad djecom te traži od Europske komisije da uzme u obzir razvoj djece, humanitarnu pomoć i potporu na holistički način. Prava djeteta izuzetno su važna. Djeca i dalje e, bivaju predmetom novačenja za sudjelovanje u oružanim sukobima, ne samo kao vojnici, već kao špijuni, kuhari i slično. Mnoge djevojčice prisiljava se na brak ili se koristi kao seksualne robinje. Mehanizam za izvješćivanje o grubom kršenju dječjih prava, posebice u oružanim sukobima, pomaže UNICEF-u i našim partnerima da pratimo takve oblike kršenja prava te da prikupljamo svjedočenja onih koji su preživjeli i svjedoka. Glavni tajnik koriši ta svjedočanstva kako bi u svojem izvješću pred vijećem sigurnosti iznio činjenice, a vijeće sigurnosti tada zapravo nastoji postići da se u oružanim sukobima poštuju međunarodni propisi i standardi. Sve vlade koje su još uvijek bile na popisu problematičnih zemalja iskazale su svoju potporu ovoj kampanji djeca nevojnice. Međutim, postoje države u kojima se još uvijek djeca novače prisilno u svrhu provođenja nasilja. Srednjoafrička republika, Južni Sudan, Sudan i Sirija samo su neke od tih zemalja. Ponekad, naravno, imamo razloga i za nadu. U Filipinima Islamski oslobodilački front nedavno je ponovio da je spreman preuzeti obvezu zaštite djece. Međutim, ono na što su spremni oni nije nužno ono na što su spremni Boko Haram ili, na primjer, pobunjenici iz CLK. Ne postoji uvijek volja za suradnju i kao što smo upravo vidjeli u ovom kratkom videozapisu, postoje i novi načini novačenja korištenjem društvenih medija koje su posebno usmjereni na djecu. Naravno, to su načini koje oštro osuđujemo, ali oni isto tako da, pokazuju da moramo iznaći nove načine za prevenciju, nove načine za suradnju po ovim pitanjima. Djeca, poput Davida, ovise o nama i našim aktivnostima. Djeca, nevojnici, je kampanja koja mora uspjeti. UNICEF svoja sredstva usredotočava na pomoć takvim kompanjama. S našim partnerima iz nevladinih udruga poput Spasimo djecu, Save the Children, ali isto tako u suradnji s partnerima iz lokalnih sredina, nastojimo provoditi projekte zagovaranja kako bi se spriječilo novačanje dječaka i djevojčica u oružane svrhe. Ako do toga dođe, nastojimo ih osloboditi i pomoći im da ponovno izgrade svoj život. Primjerice u Afganistanu Demokratskoj republici Kongu i Somaliji vlada i lokalni partneri surađuju s UNICEF-om kako bi dali podršku 10 do 15 tisuća djece koji trebaju pronaći svoju obitelj od koje su odvojeni i koji trebaju ponovno izgraditi svoj život. Isto tako u Afričkoj republici i u Iraku nastoji se učiniti sve što je moguće kako bi djeca imala pristup obrazovanju i kako bi se omogućilo ubrzano obrazovanje onih koji su izgubili nekoliko godina škole. Nemojmo zaboraviti da djeca koja izlaze iz e, strahota rata zaista trebaju pristup e, obrazovanju, trebaju naučiti čitati, računati, pisati. To je zaista za njih način da zaborave ono što im se dogodilo, da izgrade svoj život i da sudjeluju na izgradnji vječnog mira. U suradnji sa Međunarodnom organizacijom rada radimo na tome da mladim ljudima omogućimo stjecanje znanja i vještina kroz strukovno obrazovanje i kroz male poslovne projekte. Nastojimo pronaći alternative koje imaju smisla i koje omogućuju da procvatu stabilnost i rast. Programi takve vrste uspijevaju. Oni su najbolja investicija u države koje se oporavljaju od oružanog sukoba. Međutim, to je samo dio rješenja. Vlade moraju uspostaviti e, zakonski okvir prema kojem se djecu ne može novačiti prije 18. godine. Treba se uspostaviti zakonski okvir koji će onemogućiti novačanje mladih. Također pravo svakog djeteta na putovnicu i na, na poštovanje osnovnih ljudskih prava treba biti zajamčeno. Kao što je Leila rekla, Europska unija tu igra ključnu ulogu. prevencijom novačenja i korištenja djece, a kroz potporu reformama pravosuđu te zagovaranjem u terenskim misijama i stalnom potporom u obliku priljeva sredstava može se pomoći oporavku djece i izgradnji njihovoga života. Dame i gospodo, David je pobjegao, spasio se, ali njegov put nije gotov. On je u Benitu u skloništu za civile, međutim bori se, nedostaju mu zapravo osnovne potrepšine poput sapuna primjerice ili mreže za zaštitu od komaraca. Međutim, oporavlja se i ponovno izgleda kao djece, dijete. E, igra nogomet, odlazi u školu, gleda filmove. David nije odustao, pa ne smijemo ni mi. Možemo se zaista posvetiti kampanji djeca, a ne vojnici i neka nam Davidova hrabrost u tome bude inspiracija. Na taj način ćemo omogućiti da deseci tisuća djece poput njega izađu iz e, te strašne prašume sukoba i ušetaju u budućnost mira i prosperiteta. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada želim dati riječ riječ gospođi Luci Withers iz nevladine udruge Save the Children, Spasimo djecu. Hvala lijepa. Ja bih željela zahvaliti Europskom parlamentu pod odboru za ljudska prava, zato što su pozvali organizaciju Save the Children da vam se danas obrati na ovom skupu. I velika nam je čast što imamo priliku biti dio ovog uvaženog panela. Smatramo da je pitanje djece u oružanim sukobima izuzetno važno. Zaštita djece od nepovoljnih posljedica oružanih sukoba, uključujući novačenje, ključ je kako bi se spasilo djecu diljem svijeta. To je nešto što uključuje pragmatična nastojanja u zemljama poput Srednjoafričke republike, Kolumbije, Mijanmara i Južnog Sudana kako bi se spriječilo novačenje djece i kako bi se dala potpora reintegraciji dječacima, dječaka i djevojčica e, koje su iščupane iz e, panđi oružanih jedinica. Vrlo je važno omogućiti im pristup obrazovanju i pristup stjecanju vještina koje su potrebne za život. Također nastojimo osnažiti i dati potporu međunarodnoj reakciji na ovaj problem. promičemo suradnju sa UNICEF-om, sa uredom posebnog predstavnika, te sa sustavom UN-a u cijelini, kako bismo promicali međunarodne standarde i dobru praksu. Gdje god je to operativno moguće, nastojimo pratiti situaciju te izvješćivati o kršenju prava djece u suradnji s UN-om. Također podržavamo razvoj politike i provedbu politike od strane regionalnih tijela, uključujući i ona u Europskoj uniji. Nastojimo osigurati praktičnu pomoć, primjerice osmišljavanje i provedbu obuke vezano uz zaštitu prava djece e, u EU misijama. Usprkos našim e, kumulativnim naporima, činjenica je da gdje god postoji oružani sukob, djeca će gotovo neizbježno u njega biti uključena. Kao što je već e, ranije istaknuto, Nedavno izvješće glavnog tajnika o djeci u oružanim sukobima spominje 23 različita primjera i popisuje 59 različitih strana u sukobu, sukobima koje aktivno novače koriste djecu u oružanim sukobima. U prevelikom broju tih slučajeva vojna uporaba djece postala je gotovo endemskom ono što je jednako zabrinjavajuće prema mojem mišljenju jest činjenica da tamo gdje postoji obnavljanje oružanih aktivnosti i nasilja dolazi do ponovnog novačenja djece. Još uvijek imamo situaciju gdje u bilo kojem trenutku stotine tisuća djece sudjeluju u oružanim sukobima. To je situacija koja nije rezultat nedostatka predanosti međunarodnog normativnog okvira. Kao što je već spomenuto ranije u govoru posebne predstavnice, postoji gotovo globalni konsenzus da djecu ne bi trebalo koristiti e, u vojne svrhe. E, pristajanje uz međunarodne i e, nacionalne sporazume koji govore o tome je na vrlo visokoj razini regionalna tijela e, uključujući Europsku uniju i e, AU e, također ukazuju na tu činjenicu. Međutim, situacija na terenu još uvijek je drugačija od teorije i upravo zato ova kampanja un na terenu treba staviti u prvi plan E, ovaj problem i treba ciljano primjenjivati mjere koje će dovesti do prestanka novačenja djece, odnosno mlađih od 18 godina za sudjelovanje u oružanim sukobima. Međutim, kao što je već ranije spomenuto, preostaju nam još i druga e, važna pitanja koja treba riješiti. Za početak, tu je složeno pitanje novačenja djece e, od strane nevladinih oružanih snaga na koje otpada gotovo 51% slučaja novačenja djece. Također postavlja se pitanje kako spriječiti takvu praksu u budućim oružanim sukobima. Da bismo to riješili moramo biti mnogo proaktivniji u identifikaciji rizika i moramo biti mnogo asertivniji. Već je jasno rečeno da zapravo moramo osnažiti prevenciju. Mnogi rizici su jasni. Znamo primjerice da pravne zabrane novačenja i sudjelovanja djece u oružanim sukobima zapravo stvaraju jednu okolinu koja bi mogla pružiti zaštitu. Znamo da su djeca u opasnosti kada ne mogu dokazati svoju dob, kada proces provjere dobi nije adekvatan ili e, u onim situacijama u kojima su postupci novačenja vrlo neformalni. Trebaju nam kaznene sankcije kako bi se sankcionirali slučajevi novačenja i kako bi se natiralo oružane snage da promjene svoju praksu. Iskustvo također pokazuje, a i djeca nam to sustavno govore, da se ranjivost može smanjiti e, opsežnim intervencijama. U nedavnim intervjuima koje su dali moje kolege u Srednjoafričkoj republici, vezano uz sudjelovanje djece u lokalnim oružanim sukobima e, možemo vidjeti da nitko od djece zapravo nije želio svojevoljno sudjelovati u e, oružanim sukobima i sve što djeca žele je zapravo vratiti se u školu i steći mogućnost da zarađuju za život pristup obrazovanju i za svu djecu i osiguranje povoljnih životnih uvjeta nije nešto za što postoji jednostavno rješenje, ali je za to nužno potrebna strategija, kao što je slučaj s prevencijom. E, nažalost, sve to, kao što sam već spomenula, i prečesto nemamo. Da nastavimo sa primjerom Srednjoafričke republike, tamo 6 do 10 tisuća djece prema procjeni je na neki način povezano sa vojnim skupinama. Potrebna su dugoročna ulaganja u obrazovanje. Gotovo dvije trećine škola, nažalost, zatvoreno je ove godine, između ostalog i zbog toga što su ili preuzete u oružanim sukobima ili uništene. Dvije trećine stanovništva žive od manje od dolara dnevno. Niska registracija novorođenih znači da zapravo djeca nemaju potrebnu dokumentaciju koja mogu dokazati svoju dob Srednjoafrička republika potpisala ili nije ratificirala neobavezni protokol o sudjelovanju djece u oružanim sukobima usprkos upućivanju na Međunarodni kazneni sud ne postoji pretjerano velika nada da će biti pokrenut međunarodni postupak pozivanja od odgovornost onih koji su prekršili ta prava. Ta situacija u Srednjoafričkoj republici, iako je ekstremna, nije jedinstvena. Na slične uvjete, odnosno nedostatak adekvatnih uvjeta, nailazimo često u mnogobrojnim zemljama. i dalje nam e, kronično nedostaje sredstava za zaštitu djece u hitnim situacijama. Vrlo jasno se pokazuje da u takvim situacijama su djeca ta koji su najranjivija e, i podložna e, zlostavljanju, nasilju i sl. Izuzetno je važno da se dodatno uloži u sustave zaštite djece. Europska unija ima na raspolaganju čitav raspon mehanizama koji se mogu koristiti za zaštitu djece u oružanim sukobima, ali te mehanizme treba asertivno i sustavno primjenjivati u tom smislu Save the Children bi želio istaknuti četiri prioritetna područja za djelovanje za parlament. Prvo je povećanje kapaciteta Europske unije za identifikaciju i sladavanje rizika posebice osiguravanjem u skladu sa smjernicama Europske unije vezano za djecu u oružanim sukobima i akcijski plan za humanitarnu pomoć, da se sistematično e, prijavljuju slučajevi kršenja dječjih prava. Za to treba uključiti ne samo e, stručnjake za ljudska prava, već posebice stručnjake za prava djece i prava žena. Izuzetno je važno da kompletno osoblje Europske unije prije odlaska na misije dobije odgovarajuću obuku vezanu zaštitu prava djece. Druga stvar, da bismo osigurali da se djeci u oružanim sukobima da još veći prioritet u političkom i financijskom smislu, i tu posebice podržavam Europski parlament da da svoju podršku i poticaj e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje u provedbi akcijskog plana za zaštitu djece e, jest e, odvojiti dodatna sredstva za sustavnu zaštitu djece u oružanim sukobima. Treće, željeli bismo apelirati na vas da se pobrinete da se osigura nastavak obrazovanja u zemljama zahvaćenima sukobima. Vrlo je važno da škole budu zaštićenije. Iz ožuka 2014. odnosno rezolucije iz ožuka 2014. o sudjelovanju djece u oružanim sukobima Važno je još jednom pozvati države članice da podrže i usvoje smjernice za e, sprečavanje korištenja škola u vrijeme oružanih sukoba u vojne svrhe. 16. prosinca u Ženevi trebala bi biti pokrenuta inicijativa koja će biti usvojena u 2015. godine koja je usmjerena upravo na to. I na kraju, vezano uz kampanju Djeca vojnici, vrlo je važno da ta kampanja zaživi na vrlo praktičnoj razini. Na Europskoj uniji je da osnaže svoju ulogu i da potakne djecu, da potakne države, oprostite, da e, zaštite djecu te da se pobrine da je zaštita djece uključena kao eksplicitan, cilj u programe pružanja humanitarne i druge pomoći. To bi definitivno trebao biti uvjet, napredak u tom području trebao bi biti uvjet, kao i provedba relevantnih akcijskih planova. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala vam lijepo. Riječ bih sada dala e, predstavnici Europske službe za vanjsko djelovanje. Poštovana predsjednice, e, predsjednice, poštovani zastupnici u Europskom parlamentu, u ime naše ravnatelje izvjestiteljice gospođe Marinake. Uvelike sam e, zahvalna odboru za pravosuđe i odboru za vanjske poslove što su organizirali ovaj e, današnji E, sastanak. E, drago mi je iznimno što ovdje imamo predstavnike organizacija Save the Children i UNICEF s kojima svakodnevno zajednički radimo. Dopustite da vam kažem što Europska unija radi po pitanju prava djeteta, a e, konkretno i po pitanju djece u ratnim sukobima. To je dio naše strategije zaštite ljudskih prava i u svim delegacijama Europske unije e, mi imamo smjernice e, vezane uz djecu u području oružanih sukoba i te smjernice se provode. E, Europska unija ima svog predstavnika u kampanji djeca, a ne vojnici i od početka ove inicijative mi imamo svoje predstavnike u svih osam zemalja, a jednako tako Čadu koji više ne sudjeluje u provedbi ove organizacije, ali i tamo smo nazočni. E, Europska unija provodi mjere kojima nastoji spriječiti regrutiranje djece. Među našim e, prioritetima je i pitanje zaštite djece koje je uključeno u e, obuku samih mirovih snaga E, recimo da ću vam primjer misije iz 2013. godine gdje je naš prioritet e, to su bila djeca, žene i zaštita međunarodnog humanitarnog prava, ali jednako tako i obuka prije slanja jedinica na teren i slanja naših djelatnika na teren i izradili smo odgovarajuće materijale za izobrazbu koje dijelimo sa UN-om i drugim partnerima. Kad je riječ o zaštiti djece, tim pitanjem se bavimo i u sjedištu i u svojim operacijama na terenu. E, u sklopu svoje strateške suradnje sa UNICEF-om ove godine smo prihvatili i E, završili pripremu materijala recimo za uključivanje djece u pitanja razvojne pomoći. Znači to su materijali namijenjeni ne samo našem osoblju već i svim organizacijama civilnog društva i donatorima. Još jedno područje u kojem smo vrlo aktivni, a naši kolege iz komisije i iz e, glavne uprave za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu su također e, u tome e, aktivni. E, uložili smo oko 2 milijuna eura u program koji se zove Djeca mira. Već smo spomenuli Međunarodni kazneni sud, borba protiv e, toga da e, oni koji su krivi za kršenje ovih prava ne budu kažnjeni, također je naša važna zadaća. Iskoristila bih ovu priliku kako bih vas obavijestila da je uloga Međunarodnog kaznenog suda i e, provedba europskih smjernica o djeci u oružanim sukobima i Europska unija i svih 28 država članica prošloga su tjedna naglasile kako je to upravo e, važna mjera koja se može pratiti, dakle važan pokazatelj koji se može pratiti e, u situaciji na nakon e, sporazuma postignutog u Londonu vezanog uz sprječavanje seksualnog nasilja tijekom sukoba. E, Europska unija je također radila na zajedničkoj izobrazbi provedenoj u Addis Bebi gdje smo zajedno sa Ujedinjenim narodima i Svjetskom bankom pokrenuli inicijativu koja je omogućila razgovore o normativnim aspektima E, reintegracije djece, razoružanju djece, zabrane e, regrutiranja djece i sl. Djeca u oružanom sukobu također su bila i važna tema euroafričkog sastanka na vrhu koji je održan ove godine, a nadamo se da ćemo dodatno produbiti partnerstvo i s drugim organizacijama. Dopustite da vrlo brzo spomenem raspravu u Vijeću sigurnosti i izvješće glavnog tajnika UN-a nakon tog izvješća izvješća Europska unija uključila je Nigeriju među prioritetne zemlje i poduprijet ćemo napore Nigerije i međunarodnih partnera u borbi protiv sve većeg naselja i u borbi protiv Boko Harama naše druge mjere uključuju e, i zaštitu djece u Središnjoj Afričkoj Republici. Europska unija i UNICEF u ovom trenutku provode program obrazovanja u Središnjoj Afričkoj Republici u svrhu pružanja privremene skrbi tisuću djece koja su povezana sa oružanim skupinama. E, Europska unija također osuđuje e, napade na djecu i zloporabu djece od strane svih strana u sukobu u Iraku, a osobito smo zabrinuti zbog brutalnog ubijanja djece od strane ISISA u Siriji i Iraku. U Siriji su djeca i dalje e, najveća žrtva tog sukoba oko Deset tisuća djece je u tom sukobu poginulo, a mnogo ih je više ranjeno. Zaštita djece mora ostati u fokusu pažnje međunarodne zajednice i svega što radimo na nacionalnoj i regionalnoj razini. Dame i gospodo, dopustite da na kraju kažem dvije stvari. Laila je već spomenula E, da ćemo uskoro proslaviti obljetnicu potpisivanja konvencije o pravima djeteta. To je važna konvencija koju su ratificirale sve države članice Europske unije. E, ponosno, e, ponosna sam što mogu reći da će sutra na razini vijeća biti doneseni zaključci koji govore o naporima koje Europska unija učinila u zaštiti djece i unutar Europske unije i izvan nje. Zatim, visoka predstavnica aktivno je uključena u ovo pitanje i zatražila je e, da sve delegacije Europske unije e, se uključe u provedbu inicijative glavnog tajnika UN-a e, o 16 dana borbe protiv nasilja koje se osniva na spolu. Hvala vam lijepo na pozornosti. Hvala i vama. Pozvali smo i predstavnika afganskog diplomatskog predstavništva da nam se danas pridruži. To je jedna od država partnera u provedbi ove kampanje, pa bih sada dala predstavniku Afganistana mogućnost da uzme riječ. Izvolite. gospođo Martinez Obrosko, e, gospodine Bruk, predsjedavajući e, odbora za vanjske poslove, odnosno vidim da je njegov zamjenik ovdje, e, poštovani kolege, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo biti na ovom skupu gdje govorimo o tako važnoj temi djeca, a ne vojnici. Dopustite da iskoristim ovu priliku da izrazim svoju zahvalnost odboru za vanjske poslove i pododboru za ljudska prava što su zajednički organizirali ovaj današnji sastanak svjetski vođe previše pozornosti polažu gospodarskoj, političkoj, sigurnosnoj krizi u 21. stoljeću, vrlo često zaboravljaju gledati prema budućnosti. Budućnost nije nešto e, što se samo može planirati, već treba iskrbiti za one koji će živjeti u budućnosti. Dame i gospodo, jedna od stvari koja nas danas ozbiljno brine jest da se djeca koriste u ratnim sukobima u čitavom nizu zemalja. U mojoj zemlji Afganistanu e, također se događa isto. No prije nego što nešto kažem o stanju u Afganistanu, e, htio bih izraziti zahvalnost gospođi Lejli e, Zereugoji posebnoj predstavnici Ujedinjenih naroda za djecu na koju utiču oružani sukobi te UNICEF-u što su zajednički pokrenuli ovu kampanju Djeca, a ne vojnici, čija je svrha da se zaustavi i spriječi novačenje i uporaba djece od strane sigurnosnih snaga raznih zemalja do 2016. godine. Ta je kampanja u Afganistanu bila vrlo uspješna i polučila je dobre rezultate. U članku 54. Afganistanskog ustava govori se o skrbi za djecu i o zaštiti djece. U e, stavku 49. E, izrijekom se spominje da se zabranjuje prisilni rad djece. Ti su članci temelji naše obveze da se pridružimo Ujedinjenim narodima i ovoj kampanji sigurnosne snage Afganistana su vrlo dobro obučene i profesionalne i one ne novače djecu kao vojnike, no ne mogu e, negirati činjenicu da je u nekoliko slučajeva došlo do novačenja djece od strane lokalnih policija i e, postoje izvješća da je riječ o samo 14 djece. U Ujedinjenim narodima glavni tajnik je u svom izvješću o tome izvijestio 15. svibnja pred um, Vijećem sigurnosti. Citiram dio izvješća broj 339 u jednom slučaju u pokrajini Lahman državne vlasti uhitile su 21 dijete u dobi od 7 godina nadalje koji su bili na putu za Pakistan gdje bi ih talibani poučavali o samoubilačkim napadima ta su djeca oslobođena oni naime nisu uopće bili svjesni što bi im se dogodilo da su došli u Pakistan. Talibani su unovačili stotine vojnika iz Afganistana i Pakistana, e, isprali su im mozak, obučili ih i iskoristili ih u borbi protiv afganistanskih nacionalnih sigurnosnih snaga. Neki od njih prošli su obuku u madresama, u e, vjerskim školama i potom iskorišteni kao e, bombaši samoubojice u napadima na Afganistan. Postoje različiti načini na koje se ta djeca novače i ohrabruju e, kako bi kasnije bili iskorišteni u oruženim sukobima. Jedno od ključnih pitanja e, je e, nedostatno obrazovanje. Teroristi su naime spalili škole u udaljenim krajevima i onda obiteljima potom nude besplatno školovanje za njihovu djecu. To je uglavnom vjersko e, školovanje po programu koji definiraju terorističke skupine. Zatim obitelji imaju gospodarske poteškoće ne mogu hraniti i odjevati svoju djecu, stoga terorističke skupine uzimaju tu djecu, odvode ih u internate gdje se oni brinu za njihovu prehranu i odjeću. Ono što je najvažnije je nedostatna infrastruktura, nedostatna pristup, nedostatan pristup obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvu, jer takve usluge vlada ne uspijeva pružiti stanovništvu udaljenih područja. U tom smislu konvencija UN-a o pravu djeteta je važna za Afganistan i Afganistan je predan provedbi te konvencije. Ostvaren je napredak kada je riječ o akcijskom planu usmjerenom na sprječavanje e, regrutacije, odnosno novačenja djece u oružanim sukobima. Vlada Afganistana učinit će sve što može kako bi provela akcijski plan u skladu sa e, planom od 15 točaka e, usvojenom u kolovozu 2013. godine. U ožujku ove godine Afganistan je podnio treće izvješće o provedbi toga plana. E, budući da mi je dana ova prilika, sada bih htio reći i nekoliko riječi o vrlo uspješnom posjetu predsjednika Islamske republike Afganistan Briselu gdje se on susreo i sa predsjednikom Europskog parlamenta gospodinom Šulcom. Tom su prilikom razgovarali o pitanjima od zajedničkog interesa. Ljudska prava, a osobito prava žena i djece bila su na samom vrhu prioritetnih tema. I na kraju bih završio jednim citatom. Djeca su cvijet života. Budimo um, ljubazni prema njima. Pomozimo im da budu sretni kako bi u sebi sačuvali dijete za ostatak svoga života. Hvala vam lijepa. Hvala. Ne znam, želi li se netko od kolega sada javiti za riječ? Peter Dejos, izvolite. Hvala vam, predsjedavateljice. Upravo smo čuli neke vrlo dojmljive i vrlo zanimljive činjenice, ali jednako tako i mnoge činjenice koje uvelike velike uznemiruju, a riječ je o korištenju djece u oružanim sukobima i u, o nasilju e, protiv te djece, odnosno o kršenju njihovih ljudskih prava te o posljedicama po njihovo mentalno zdravlje. Pitam se doista kakav je stav Ujedinjenih naroda i Europske unije. Radili se ovdje samo o pustim željama i nekim visokim filozofskim raspravama, dok istodobno postoje zemlje koje krše ljudska prava djece, koriste ih e, u sukobima i ne slušaju naše savjete, pa niti naša vrlo snažna upozorenja. Zašto postoji takva hipokrizija, kakvo dvolični stavovi kad govorimo o tome zašto nismo snažni u mjerama o kojima odlučujemo. Nitko nikada nije spomenuo ekonomske sankcije protiv država koje koriste djecu na ovaj način. Jesmo li ikada zatražili premijere tih država da odnosno jesmo li ih ikada optužili pred Međunarodnim kaznenim sudom ili pred bilo kojim drugim sudom. Nikada ništa slično nisam čuo. E, nama se ne sviđa što kažu naši e, politički suparnici, smatramo da je to opasno, a istodobno potpuno zanemarujemo ovakva stanja koja su protivna načelima čovječnosti i demokracije nažalost ili na sreću djeca nisu glasači pa nemamo tu e, trenutačne političke dobitke i zato jednostavno e, pomećemo ovo pitanje pod e, tepih i život ide dalje a život za te ljude, za te e, ljude koji uopće nisu za to krivi, e, njihov je život stalna noćna mora. Hvala. Thank you, Madam Chair. I'll uh, speak. Hvala vam lijepo predsjedavateljice, govorit ću nizozemskim ako mogu. Dame i gospodo, Uvelike bih zahvalio svim panelistima na svim pojedinostima koje su nam danas ovdje podastrili opisujući ovaj iznimno važan fenomen uporabu djece kao vojnika. To je doista strašno i upravo sam sinoć na flamenskoj televiziji e, vidio dokumentarni film o programu integracije, odnosno reintegracije djece u Ugandi i prizori e, koje sam vidio i priče te djece e, vrlo su me se dojmljivi, dojmili dakle ljudi koji su radili u Gandi na provedbi takvih programa godinama e, imali su neke vrlo dobre ideje, mnogo dobre volje, no unatoč svim tim inicijativama ono što vidimo u vlastitoj zemlji i u drugim državama članicama Europske unije jest sljedeće. Ljudi su u svojim stavovima sve više i više radikalni, odlaze u Irak, odlaze u Siriju kako bi se ondje borili protiv Isisa i sa sobom čak i vode svoju djecu. ta se djeca potom pojavljuju na video snimkama, na internetu e, i tamo ih se zapravo pokazuje kao trofeje. I oni sami sudjeluju u e, tim vojnim e, ili paravojnim jedinicama. To je novi fenomen i mislim da se u Europskoj uniji o tome mora razgovarati. Moramo vidjeti kako ćemo riješiti tu društvenu pojavu. Moramo imati bolju suradnju između škola, e, socijalnih radnika, službi koje se bave djecom, moramo imati veću kontrolu i moramo pružiti veće društvene i gospodarske prilike onim ljudima koji se iz nekog razloga ne osjećaju ugodno u našem društvu. Čuli smo nešto malo o tome, ali čuo bih više čuti o e, htio bih više čuti o tome što panelisti o tome misle. Čuli smo za čitav niz međunarodnih konvencija i ugovora, no je li sve to uistinu dovoljno? Ili su možda neki od tih dokumenata zastarjeli i potrebno ih je ažurirati? Na koji način bi Europska unija u tome mogla pomoći kad razmišljamo danas o Ženevskoj konvenciji? Postoji mnogo kriterija kriterija kako bi se opisao status borca i kako bi se razlikovalo borce od civilnog stanovništva, no niti jedan od tih kriterija e, ne odnosi se na životnu dob. E, ne bismo li te međunarodne konvencije i ugovore mogli revidirati i kako Europska unija u tome može pomoći. Zato moje treće pitanje, kad pogledamo popis država na koje se ovo odnosi, čini se da je problem djece vojnika najveći u državama u kojima je sustav e, propao, dakle u kojem sam sustav se nije održao, gdje imamo sukobe, e, tamo postoji taj problem djece vojnika. Nažalost, neke zemlje su se pojavile na tom popisu, iako neke zemlje koje su desecima godina bile na tom popisu, sada više na njemu nisu srećom. Svakako je važno utvrditi koja su to rizična područja. Volio bih čuti malo više o tome. Jer ako pogledamo kakva opasnost postoji u nekim zemljama u kojima sa velikom sigurnošću možemo predvidjeti da će se pojaviti taj problem, e, kako bismo onda mogli na vrijeme spriječiti da taj problem izmakne kontroli. Naravno, treba pratiti stanje, ali što je sa prevencijom? Kako Europska unija u tom pogledu može pomoći? Što mi to možemo učiniti? Dakle, kako možemo spriječiti da se e, takve stvari e, razviju? Hvala vam još jednom na svim informacijama i unaprijed zahvaljujem na vašim odgovorima. Hvala. Gospodin e, Austrević, hvala. Čuli smo zbilja na vrlo dobro u kojim situacijama Djeca su uključena u krvave ratove. Oni koji novače i organiziraju e, da djeca postanu vojnici, onda zbilja počinjavaju teške zločine. Da li bi itko ovdje mogao komentirati situaciju vezano uz sljedeće? Da li su neke osobe bile pozvane pred Međunarodni sud u Hagu kao optuženici za počinjenje takvih e, zločina? A koji su bili, znači, kako su okončani e, ti, e, okončana tu, ta suđenja, ako je bilo takvih suđenja i kakva je zapravo sudska praksa vezano uz takve slučajeve? Hvala. Hvala vam. U prvo ću dati riječ e, predstavnici gospođe Brandt, a zatim drugim e, predstavnicima panela. Da, gospodine, imate pravo. E, rat što se tiče djece je započeo u Europi imamo osam parlamentaraca koji su angažirani, no eh, možemo reći da je drama zapravo da mi to gledamo i da zapravo uzaludno e, vičemo i eh, postavljamo si pitanje na koji način možemo pomoći. Znači vi članovi parlamenta kroz određene e, zemlje i kroz određene delegacije imate jednostavno u svakom slučaju e, utjecaj možete reći da europska Unija je u svakom slučaju veliki trgovanska sila, jednu trećinu trgovine svijeta se odvija u Europskoj e, uniji i gospođa Mongerini kroz vanjsko djelovanje u svakom slučaju napravila sve kako bi se u prvi plan u tom vanjskom djelovalu stavila prava djeteta. To je jedinstveno u svijetu. Nakon vaše rezolucije pozvala također da se e, ratificira konvencija i da Europska unija kao Europska unija ratificira e, E, konvenciju. Znači radi se zapravo o sudskoj praksi koja je izuzetno dragocjena. To su zapravo e, aspekti gospodarstva, održivog razvoja i tako dalje koji nam mogu pomoći da nam se ukaže koliko su djeca zapravo centralna što se tiče samog razvoja i e, zemlje koje ne ulažu u svoju djecu u održivom smislu jednostavno ne mogu se razvijati. Što se tiče političkog aspekta, Europska unija je na međunarodnoj sceni, ona e, ima veliku ulogu, ona je glavan čimbenik i u tom smislu mora igrati ulogu vezanu uz promicanje prava djeteta, posebno u okviru ove kampanje djeca, a ne vojnici, isto tako u različitim svojim angažmanima što se tiče mira. To je za nas izuzetno dragocjeno. E, možemo reći da ova situacija je, ima politički aspekt, snažan politički aspekt, E, kolega iz Afganistana je to rekao, u Kongu, Čadu, a prije svega je zapravo politika ona koja može riješiti i zbog toga računamo na pomoć Europskog parlamenta. Za, za nas je ta dimenzija izuzetno važna. Trebamo vidjeti kako možemo znači e, riješiti e, situaciju kroz e, na primjer socijalne E, mreže i društvene mreže, imamo regrutiranje e, djece, imamo čak i neke kampanje određenih skupina i to je zbilja zabrinjavajuća situacija. Ovaj rat je započeo i započeo je u Europi i ona je tek na svom početku. Ta rat nije konvencionalan, on će se odvijati na društvenim mrežama kroz e, znači političke mreže i trajeće dugo godina. E, trebamo vidjeti na koji način ćemo uspjeti uništiti, a da se ta norma novog nasilja ne prihvati. Mi prije svega moramo e, pozvati na e, toleranciju, a ta norma ni u kojem slučaju ne smije biti prihvaćena jer to je nešto što je neprihvatljivo. U tom smislu moramo uputiti političku poruku svim partnerima na nivou vlada, civilnog društva, kroz medije i kroz parlamente. Hvala. Hvala. Gospođa Lucia eh, Whiters, Save the Children UK. Hvala vam. Eh, eh, što se tiče pitanja vezano uz samo praćenje akcija, mislim da je izuzetno važno da je u N i Znači vijeće sigurnosti ima e, takozvani e, skup instrumenata kako bi provjerili zapravo e, da se znači e, strane koje su potpisale e, svoje angažmane da se tih angažmana u svakom slučaju i pridržavaju. Znači mislim da u tom smislu trebaju postojati i sankcije, a kako bismo bili vjerodostojni i kako bi ti procesi bili vjerodostojni trebamo vidjeti na koji način se odvija provedba samih ovih e, procesa. 2012. godine smo imali znači e, pomoć Demokratskoj e, Republici Kongo i možemo reći da nakon toga su oni potpisali akcijski plan vezano uz prevenciju regrutacije djece kao vojnika. Ja, mislim da što se tiče samog e, novačenja, mislim da postoji zapravo normativni okvir koji je dobar i da zapravo što se tiče ugovora, postoji znači taj okvir u e, vijeću sigurnosti, ali trebamo vidjeti na koji način da li zapravo zaštita koja se nudi u okviru tog zakonodavnog okvira, da li je učinkovita ili ne. Možemo reći da znači što se tiče u međunarodnom humanitarnom pravu, korištenje e, djece vojnika je u svakom slučaju želi se spriječiti ali to se ne kažnjava i nije zabranjeno isto tako što se tiče e, sigurnosti e, djece i što se tiče njihovih obrazovanja u svakom slučaju postoje određeni kompromisi koji se u tom takvom slučaju poduzimaju ono što je izuzetno važno isto tako da se osmisle smjernice vezano uz e, e, vojno korištenje obrazovanja i to će biti naš e, posao u budućnosti što se tiče korištenja konvencionalnih i nekonvencionalnih e, oružja u e, visoko e, naseljenim područjima moramo biti svjesni da onda populacija ona koja najviše pati, a posebno su tu djeca. Ne znam koliko se to može zabraniti, ali prije svega trebamo vidjeti na koji način možemo smanjiti korištenje takvog oružja u određenim situacijama. Isto tako je bilo pitanje na koji način zapravo rješavanje pitanje rizika. Mislim da je cijeli niz praktičnih akcija e, pokrenuo, e, pokrenuto. Znači, e, pravni okvir možda nije najbolji, ali on u svakom slučaju postoji i trebamo stvoriti okružje u kojem je zaštita bolje. E, ono što se tiče registracije e, prilikom novačenja, e, dokument kojim se dokazuje dob djeteta, to je izuzetno važno. U tom smislu provjera dobi je jako važna, u ovom trenutku to nemamo riješeno na najbolji način. Isto tako što se tiče održivog razvoja, obrazovanja i, i drugih važnih tema, to, je, to su zbilja pitanja u srži e, ove naše teme. Ponekad djeca jednostavno nemaju na raspolaganju bilo kakve druge alternative. Oni ni u kojem slučaju ne žele biti pripadnici e, oružanih e, postrojbi, ali ponekad jednostavno nemaju alternative a ono e, što se tiče e, sektora sigurnosti i reforma postavlja se pitanja zašto su zapravo djeca novačena postoje novačena postoje je razni uzroci i postavlja se pitanje kako se to zapravo događa. E, zbog toga mislim da u svakom slučaju trebamo e, osmisliti nadziranje samog profesionalnog i strukturiranog sustava novačenja. Isto tako trebamo na neki način kazneno progoniti nezakonito novačenje. Mislim da postoji cijeli niz praktičnih mjera koje možemo poduzeti, ali nisu to neke e, brze mjere koje će biti odmah učinkovite, nego zbilja cijeli niz mjera zajedno se trebaju poduzeti kako bi zbilja imali e, rezultate u budućnosti. Gospođa Serogi, hvala. Hvala vam puno na interesu koji ste iskazali. Želim se vratiti na nešto što je rečeno. Shvaćam e, koliko ste zapravo bjesni i e, shvaćam vašu ljutnju postavljamo si pitanje na koji način dopuštamo da se ovakve stvari događaju. No, danas bih e, željela biti pozitivna. Nisam došla kako bi vas e, demoralizirati. E, kad vidimo na listi da imamo samo sedam zemalja što se tiče novačenja, to je zapravo već uspjeh. Postoji 194 zemlje, na primjer jedna od država e, što se tiče što se tiče Afganistana radi se znači ovdje o policijskim e, snagama i zapravo moramo imati situaciju gdje ćemo na samom terenu u selima provjeriti da se te stvari ne događaju. Mislim da postoji e, konsenzus i ne mislim da ni jedna zemlja kaže tome se ne tiče i mi dalje nastavljamo novačiti djecu. Evo to je posao koji smo obavili. E, što se tiče 59 e, postrojbi, 51 postrojba su zapravo ne e, vladine oružane e, skupine. Moramo zbilja pomoći državama gdje postoji politička volja kako bi stvorili situaciju u kojoj zapravo ti ljudi ne prolaze nekažnjenog. Što E, Europska unija može napraviti. Ona može napraviti puno. Radi se ponekad o državama koji su suočeni sa vrlo teškim situacijama bez e, institucija koje funkcioniraju i ponekad e, trebaju pregovarati sa oružanim skupinama koje žele ući u vladu i na primjer bila sam u Kongu gdje su određene postrojbe željele ući u vladu i tada su bile uključene, uključena i djeca u te postrojbe postrojbe. Četiri godine nakon e, toga Kongo kaže mi ne želimo prihvatiti da djeca su dio naše, e, naše vojske, ne želimo prihvatiti one koji navače djecu u našim oružanim e, postrojbama. Znači ono što želimo je da se poštuju određena pravila i vlade u tom smislu žele poduzeti akcije imamo znači zemlje koje su se angažirale i u slučaju kad imamo razno razne oružane skupine i postrojbe trebamo vidjeti da se jednostavno djeca ne novače. Tamo gdje postoji politička vojska, treba, politička volja trebamo ju podržati, a tamo gdje eh, se ne žele mjere eh, E, mjere poduzimati, onda možemo u svakom slučaju koristiti određene e, presije, pritiske na međunarodnoj razini kako bi se mjere počele poduzimati. Čula sam jedno pitanje vezano uz to što možemo napraviti što se tiče radikalizacije djece. E, imamo sada ove slike ISIS-a, koji koriste djecu isto tako u e, Kongu i isto tako u e, drugim e, regijama. Tamo su se također djeca prisiljavala da i siluju i počinjavaju zločine. Isto tako Boko Haram čini istu stvar. Kada su djeca novačena, onda djeca zapravo pate ono što smo vidjeli na ovom videu što čini ISIS, ali isto tako i puno više. Ono što trebamo e, paziti je zapravo da imamo pravilan odgovor i brzi odgovor. Odgovor znači uključenje i zajednica. E, ne smijemo ni u kojem slučaju stigmatizirati i e, moramo E, na neki način imati akciju u kojem će se sužiti to tlo na kojem se ovakvi problemi pojavljuju. U tom smislu trebamo provesti politički rad, integracije, senzibilizacije. E, puno stvari možemo napraviti i svaka regija ima jedan određeni odgovor i trebamo vidjeti što možemo napraviti. Naravno, nema samo e, ljudi koji dolaze iz Europske unije. Ja sam e, Alžirka i u mojoj regiji e, isto tako e, mladi odlaze i zbog toga trebamo E, vidjeti kako se na neki način e, spriječiti odlaženje mladih i kako zapravo oduzeti legitimitet tim skupinama. Trebamo reći da e, su oni kriminalci, a da ne predstavljaju niti za određenu zajednicu, niti islam. To je ono što na čemu treba inzistirati. Netko je postavio pitanje, ta osoba nije više tu čini mi se, postavila je pitanje vezano uz to e, da li je Europs, e, Međunarodni kazneni sud e, donio presudu vezano uz novačenje djece. Znači, Međunarodni kazneni sud je dao zapravo presude vezano uz e, slučaj Lubanga i žalbeni sud ICC-a je e, dao presudu u tom smislu. Isto tako imamo i suđenje Charlesa Taylora, bivšeg predsjednika Liberije koji je bio suđen za novačenje djece. Tako, e, također Tomas Bosko Kondanda je također je bio odveden priveden sudu zbog novačenja djece. Žermenka Tenga također. E, sud je zapravo mogao koristiti tu e, zapovjednu odgovornost bez e, zapravo traženja samih dokaza. I ti ljudi su bili zapravo pokazani kao odgovorni jer nisu napravili sve kako djeca ne bi bila novačena. Naj, ali ono što je najbolje je zapravo da nacionalni sudovi izreku presude kad e, dobio, dobila sam znači izvještaj od ministarstva e, obrane e, Konga i tamo vidimo da na primjer šef određene skupine bili su uhićeni, bili su znači kazneno gonjeni zbog novačene djece. To je ono što, što mi je drago čitati na neki način. Isto tako imali smo pitanje vezano uz zakonodavni, međunarodni zakonodavni okvir. Da li je on dovoljan i da li u to ugovorima imamo dovoljno zakonodavnih e, e, odredbi? Ja nisam e, zapravo zadovoljna. Imamo na primjer negdje gdje je e, novačenje e, ilegalno ispod 15 godina djeteta. Ja bih željela da vidim znači 18 godina. Neka, e, neke zemlje na jugu daju tu dobnu granicu od 18 godina. Neke zemlje na sjeveru ne određuju 18 nego 16 godina na primjer. Govori se o tome da zbilja treba se e, odrediti ta dobna granica od 18 e, godina i u tom smislu ćemo mi biti zadovoljni. E, velike zemlje, na primjer, su na neki način imale otpor jer se tu ta dobna granica limitira za 15 godina i one su u tom smislu u tom smislu definirale to. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Plenkoviću. I da kolegice gore imaju malo posla u kabini. E, hvala vam lijepa svim panelisticama i svim zastupnicima koji su danas govorili na ovu izuzetno važnu temu temu e, djeca temu koja ima globalni karakter i meni je izuzetno drago da smo evo na inicijativu e, kolegice valenciano u zajedničkom angažmanu i pod odbora za ljudska prava i odbora za vanjske poslove imali prigodu E, emancipirati kampanju koja već nekoliko mjeseci traje u okviru ujedinjenih naroda i u okviru unicef a e, koja želi staviti u međunarodni fokus jedan krupan globalni problem problem djece pogođene ratnim sukobima. naravno da je i u našoj raspravi bilo očito kako je u srcu samoga problema činjenica da postoje određene države na ovoj planeti koje ne funkcioniraju dobro koje su slabe čije institucije nisu dovoljno snažne da osiguraju izbjegavanje ovakvih pojava zlouporabe djece u ratnim konfliktima i zbog toga je ova kampanja i ciljana aktivnost i ujedinjenih naroda i europske unije izuzetno važna mislim da ova tema mora biti dio i naše vanjske politike i naše razvojne politike i kontinuiranog zalaganja za ljudska prava kao jedne od najvažnijih vrijednosti za koje europska unija stoji te da mjere koje poduzimamo bilo kroz ugovorne odnose kroz sporazume o potpori o financiranju o provedbi projekata uvijek vode računa o tome kako se pojedina država ili pojedina grupacija u nekoj državi odnosi prema temi e, djece obuhvaćene e, ratnim sukobima. zato smatram da moramo daljnje izgraditi i međunarodni pravni okvir i imati konkretne planove djelovanja uz potporu svih angažiranih partnera e, čuli smo što o tome govore naši kolege sa strane europske službe za vanjske odnose čuli smo što o tome govore predstavnici nevladinih međunarodnih organizacija i tu mislim da je načelo partnerstva izuzetno značajno a na nama je kao odgovornim zastupnicima u europskom parlamentu da ovu temu emancipiramo i na međunarodnoj i na europskoj razini i naravno na nacionalnoj razini svake od država članica te u kontaktima sa našim kolegama iz drugih zemalja. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi i još jednom u ime e, predsjednika Broka izražavam njegovu punu potporu ovoj kampanji i zajedničkim naporima te cijenim aktivnosti gospođe Zerugi i svih kolega koji su danas bili na panelu. I naravno zahvaljujem predsjednici.